Ovdje vidim da je gospodin McAllister također koji je sastavio mišljenje za odbor AFKO. Želite li sada uzeti riječ? Ako se svi slažu, mogu reći nekoliko riječi. E, mene su zatražili da predstavim mišljenje na odboru AFKO. Naš sastanak za finaliziranje teksta sa koordinatorima je bio zakazan da, za danas poslije podne, ali smo to morali odložiti, tako da sada imamo pisani postupak. što se tiče sugestija koje sam ja predložio, dakle tu je sedam, sedam prijedloga. Ja sam iznio neke konkretne prijedloge o, o tome kako uklopiti e, neke naše stavove u ovu rezoluciju. Zajednička sigurnosna i obrambena politika trebala bi oključiti postupno oblikovanje zajedničke obrambene politike, što bi moglo dovesti do zajedničke obrane. Drugo, mi naglašavamo da je postizanje ciljeva CSDP, a p-a kako bi Europska unija osnažila svoje operativne sposobnosti E, da je to također nešto što stoji u ugovoru, to je više nego neophodno u sigurnosnom okruženju koje je sve opasnije. Isto tako tražimo od visoke predstavnice i država članica da iskoriste puni potencijal ugovora, posebno članak 44. E, te članak 46. koji govori o stalnoj strukturiranoj suradnji, što bi omogućilo brže razmještanje misija CSDP-a. Četvrta sugestija. Tražimo od vijeća komisije i e, visoke predstavnice da sukladno odredbama ugovora osigura konzistentnost između različitih mjera u području e, vanjske obrane. Zatim da se uspostavi vijeće ministara obrane te e, strateško vojno sjedište sa stalnom vojnom komponentom. Također naglašavamo važnost Europske obrambene agencije u razvijanju kapaciteta, zatim također podržavamo osvajanje bijele knjige o obrani na temelju strategije o e, obrambenoj politici, što bi se trebalo temeljiti na e, preciznoj ocjeni sposobnosti država članica. Zatim također smatramo da bi trebalo snažiti strateško partnerstvo između Europske unije i NATO saveza. To je mojih sedam sugestija. Dobio sam 66 amandmana, tako da ćemo raditi na tome u sljedećih nekoliko dana. No, vjerujem da ćemo postići kompromis sa klubovima zastupnika. Ja sam proučio te amandmane tijekom vikenda i većina njih e, ide u smjeru onoga što nam je predstavio izvjestitelj. Hvala. E, sada ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Michael Galler u ime Pučana ima riječ. Hvala vam lijepo. Kada je riječ o Europskoj obrambenoj uniji, vidim da postoji dosta široki konsenzus, ne samo u parlamentu, nego i u vijeću. Ako mi dopustite da citiram ministra, ministrice iz Njemačke, ministrice obrane Njemačke, ona je prije dva tjedna na sastanku u Vilniusu rekla sljedeće, sada ću citirati na njemačkom. Mislim da je sada došao trenutak da krenemo dalje. Kada je riječ o Europskoj obrambenoj uniji, trebali bismo krenuti dalje. Također pozdravljam izvješće kolege kolege Pajta. Mislim da je sada trenutak da uđemo u drugu fazu rasprave te da aktiviramo odredbe ugovora u tom smislu. Klub zastupnika Pučana pozdravlja izvješće kolege Pajeta. Mi smatramo da je to prilika da se iznese stav parlamenta vezano uz nastavak globalne strategije u području sigurnosti i obrane. Mi tražimo jedan nastavni dokument u obliku bijele knjige o sigurnosti i obrani gdje bi se opisao daljnji smjer. E, za sada je predviđen samo provedbeni plan za tu globalnu strategiju. Mi smatramo da to nije dovoljno i e, to je trenutno stav koji je zauzela visoka predstavnica. Nadam se da će sutra na sastanku ministara obrane u Bratislavi visoka predstavnica reći naše mišljenje kako bi ministri bili informirani o našem stajalištu. Ovo izvješće je uglavnom sukladno našem stajalištu, možda možemo dodati samo nekoliko stvari. Mi pozdravljamo potporu Njemačke, Francuske, Italije i Nizozemske i nekih e, zemalja središnje Europe e, koje traže veću, veći stupanj integracije u području obrane. Tu smo čuli neke ohrabrujuće izjave i moram priznati da zbog toga osjećam i određeni optimizam u smislu izrade ove bijele knjige. Moramo zatražiti kao prvo da se utvrdi trenutno stanje prije nego što se krene s daljnjim planiranjem. Nakon toga imamo i početak europske politike naoružanja i sposobnosti kao što je predviđeno u članku 42. ugovora. Također moramo zatražiti da se analiziraju aktivnosti Europske obrambene agencije kako bi ona bila spremna za zadaće koje čekaju u budućnosti. Zato ima nekoliko razloga. Proteklih godina bilo je proračunskih blokada, naime bilo je protivljenja Eh, od strane jedne države članice koja nas eh, napušta. Nakon što oni iziđu iz Europske unije, mislim da neće više biti blokade u smislu tih aktivnosti. Međutim, ako dođemo do, mislim da bismo u sljedećem financijskom razdoblju nakon 2020. trebali imati pravi program za istraživanje Dakle, mislim da sa trenutnim sredstvima kojima raspolažu neće moći to odraditi, tako da smatram da bi trebalo naglasiti i da to treba preispitati. Na kraju ću još nešto reći o financijskim sredstvima, da sada je trenutak da se povećaju sredstva za istraživanje u području obrane, zahvaljujući ovim pripremnim aktivnostima, te pilot projektu koji je bio uspostavljen za 2015. i 2016. Dakle, to su bila osigurana sredstva iz proračuna. Ja tijelim dijelim bojazni za što se tiče sredstava u proračunu za 2017. godinu za izdvajanja u ovom području. Velika većina zastupnika želi ove pripremne aktivnosti kako je predložila komisija. Sigurnost i obrana su uistinu prioritetna pitanja za Europsku uniju, tu se referiram na vijeće, tako da i e, se to mora odraziti i u sredstvima koja će se izdvojiti za, za tu svrhu. Thank you, Madam Chair. Um, I wish to Hvala najljepša, e, gospođo predsjedavajuća. Ja se također želim e, zahvaliti izvjestitelju. Ova rasprava se odvija u dobro vrijeme. E, nakon što je, su Njemačka i Francuska poslale vrlo jasnu poruku da Europska unija mora ojačati suradnju po pitanju obavještajnih e, poslova i sigurnosti. Glede e, izazova s kojima se suočavamo, e, ti izazovi od nas traže osnivanje Europske sigurnosne unije. Trebamo iskoristiti ovaj trenutak koji nikada nije bio jači kako bismo napravili korake ka e, stvaranju ove zajedničke politike. Četiri države članice, a uskoro tri, jer jedno od njih je Ujedinjeno kraljevstvo, se e, ispunjavaju uvjete NATO-a potrošnje od 2% e, BDP-a na obranu, a Stoga se slažem s ovim što je rekao izvjestitelj eh, glede potrošnje za obranu i eh, europskih fondova. Ulagati u obranu, naročito u istraživanje, bi bila dobra prilika i za gospodarski razvoj. Također podupirem prijedlog izvjestitelja za e, bijelu knjigu o sigurnosti i obrani Europske unije. Mislim da bismo trebali ići čak i dalje od postojećeg zakonodavnog e, zakonodavnog okvira i ugovora. U sadašnjoj sigurnosnoj situaciji sigurnost i obrana ne bi trebali biti E, najslabija karika europskih integracija kao što je to slučaj sad. Europska unija mora izgraditi svoj identitet u 21. stoljeću kroz sigurnost i obranu. I to će biti onda, na taj način će biti procijenjeno je li sposobna uspostaviti učinkovit sustav zaštite svojih građana. Ako ne uspijemo u tome, ako ne uspijemo zaštititi naše građane, ti građani će se okrenuti od Europske unije i e, vratiti nacionalnim državama još više. Stoga smatram da ovaj nacrt izvješća predstavlja dobar temelj za dalju raspravu e, i radujem se našoj budućoj suradnji. Hvala. U ime ECR-a gospodin Van Orden. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Kao što e, znate, ja nisam ne mogu reći da se sasvim slažem sa svim ovim konceptima i ova rasprava o Europskoj obrambenoj uniji e, nedostaje, njoj manjka iskrenost. Svi argumenti nam se čine e, razumnim, naročito nekom lajku. Sve nam to djeluje u redu ovi predstavljeni argumenti, ali moramo shvatiti da u posljednjih 70 e, godina ili nešto više europske nacije i njihov veliki saveznik, Sjedinje američke države, su se borile da pronađu način da Europska unija više sudjeluje u obrani svojih sloboda. Britanci i Amerikanci su imali e, suradnju, pragmatičnu suradnju e, koja se temeljena na jačanju vojnih kapaciteta. Ali za druge države je to značilo ideološka e, priprema za Europsku uniju koja će biti potpuno i integrirana. To znači da je tu došlo do manjka vojnih sredstava do velikog suvereniteta, centraliziranog e, proračuna za obranu i nabavu, te da, su, e, da nisu načinjeni neki temeljni koraci za stvaranje ove europske obrane. E, možemo čak se i vratiti na 50. godine i tadašnju ideju zajednice za obranu i tadašnjeg plana Naravno, tada smo se suočavali sa sovjetskom prijetnjom i oslanjali na njemačke e, kapacitete, međutim njih ne bi ni bilo da nismo ponovno naoružali Njemačku. A od tad e, se e, težnja prebacila na nešto sasvim drugo. Sada imamo tenzije između onih koji žele stvoriti europsku vojne kapacitete i oni koji žele na politički način integrirati Europu, a ta dva pojma nisu nužno e, pojmi koji se mogu dobro uskladiti. Sada moramo vidjeti kako Americi objasniti koji su ambicije Europske unije i na koji način ćemo odgovoriti na očekivanja Sjedinje američkih država. Mi vrlo dobro znamo što znači e, podijeliti teret u posljednjih 70 eh, godina. Mi moramo eh, mi, ćemo zapravo na ovaj način postići suprotan učinak od onog što Sjedinje Američka države žele. Mi nećemo stvoriti više vojnih kapaciteta, već ćemo stvoriti eh, razdor između Europljana s jedne strane i Amerikanaca s druge strane. Mi ćemo stvoriti zapravo situaciju u kojoj nećemo imati kredibiliteta, te stoga mi recite da li će se Moskva, na primjer, zabrinuti o nekoj potencijalnoj zbog osnivanja potencijalne Europske obrambene unije ili e, Moskvu više brine NATO savez i Sjedinjene američke države. Gdje je naš kredibilitet u osnivanju ove Europske e, obrambene unije? I moram reći da nema potrebe da Europska unija sudjeluje u ovim pitanjima. Već, već imamo e, suradnju u obrambenoj industriji bez sudjelovanja Europske unije. Već postoje multinacionalne vojne snage koje postoje već e, desetljećima, a da Europska unija tu ne sudjeluje. Ovo nije bila, e, bio izum Europske unije, ono, to je već postojalo. A također postoji i infrastruktura i to bez sudjelovanja Europske unije. Ono što smo vidjeli u ovom izvješću kao i u sličnim izvješćima o kojima smo do sad raspravljali je e, veća veće objedinjavanje obramne i obrambenih e, kapaciteta. Ali e, i to je ono što e, ljudi u EU traže. Kada govorimo o partnerstvu između EU i NATO, o čemu govorimo zapravo tu? radi se o istim državama, osim jedne, ako isključimo osim što jedni isključuju Sjedinje američke države, a drugi e, podrazumijevaju i Sjedinje američke države. Naravno da postoji suradnja između Europske unije i NATO-a, ako se Europska unija usredotoči na ono što može uraditi dodatno u odnosu na NATO, ako se usredotoči na dodatnu vrijednost Europske unije, to je možda E, to je možda civilna oprema i misije. Europska unija bi mogla učiniti nešto po pitanju upravljanja krizama i e, postkonfliktnim situacijama, obnovi zemalja, humanitarnoj pomoći. Postoji dosta toga što bi Europska unija mogla učiniti e, dodatno uz napore NATO, ali ono što ne treba raditi je stvaranje svojeg odvojenog autonomnog e, vojnog sustava. Naročito kada imamo ovako malo sredstava za obranu, e, vidjeli smo da mnoge države smatraju da će imati sada neku Europsku obrambenu uniju i da će dobiti e, vojsku i vojno naoružanje po vrlo jeftinim cijenama. Moram vas podsjetiti na nešto, dame i gospodo. Kada Ujedinjeno kraljevstvo napusti Europsku uniju, europski proračun će se znatno smanjiti. Istovremeno, postojeće i drugi izazovi na području obrane, ali europski proračun će se znatno smanjiti. Mnogi ljudi to jednostavno ne shvataju da je Ujedinjeno kraljevstvo e, drugi najveći doprinositelj u europskom proračunu. E, ljudi misle da Njemačka e, plaća za sve, ali ne, dame i gospodo, oni plaćaju puno, ali plaća i Ujedinjeno kraljevstvo, a sada ćemo prestati uplaćivati u proračun. Europski Proračun će se stoga, nakon što Jedinjeno kraljstvo napusti Europsku uniju, znatno smanjiti. S obzirom na izazove s kojima se mi suočavamo, s obzirom na izazove na zapadnu demokraciju, bez obzira na to da li se nalazite u e, Washingtonu, e, Berlinu ili Londonu, E, potrebna nam je solidarnost e, između e, saveznika na zapadu i potrebna nam je dobro iskoristiti vojnu strukturu koja je nas i do sad dobro služila, a to je struktura NATO-a. Nećemo sada se oslanjati na neka obećanja prema kojima bi odgovor na sve ove prijetnje i probleme s kojima se suočavamo bila stvaranje Europske obrambene unije. To je upravo suprotno, to bi bio veoma opasan korak. Hvala. Gospodin Pasku. Hvala najljepša. Evo, ponovno se vraćamo na e, prvi korak. Ponovno raspravljamo sa kolegom Joffrijem. Ja sam zapravo tražio riječ jer je on rekao da e, Moskva ne bi uzela Europsku uniju za ozbiljno po pitanju obrane, a ja bih rekao da je taktika Moskve e, zavadi pa vladaj. I činjenica da europljani sada pronalaze drugi način da ojačaju svoju suradnju je upravo taj signal koji trebamo poslati Rusima da njihova taktika neće funkcionirati, naročito po pitanju sigurnosti i obrane. Dakle, ovdje zaista mislim da vi možete misliti i dalje da ste u pravu, ali ja ću također misliti da sam ja u pravu, a život će nam reći zapravo E, tko je od nas dvojice pogriješio. Drugo, vi ste rekli da će proračun se smanjiti, ali znajte da e, u posljednjih e, nekoliko godina Ujedinjeno kraljestvo je stalno smanjivalo proračun. Oni su smatrali jer su govorili da je proračun previsok, te da ako bude i dalje tako visok da će Ujedinjeno kraljevstvo napustiti Europsku uniju. To je ono što je David Cameron govorio. Dakle, vi ste nas eh, već malo navikli na to, pa mislim da ćemo preživjeti i nakon što odete. A glede Sjedinjene američkih država, mi ćemo i večeras eh, imati raspravu, te će stvari biti možda mnogo jasnije. Mislim da ovdje se ne radi o tome hoćemo li impresionirati e, Amerikance ili ne, već e, što će Amerikanci sami učiniti, jer jedan od dva kandidata će tu pobijediti, te tu se mora e, ojačati suradnja sa Europskom unijom, bez obzira na pobjedu. Drugo, naravno da je NATO-va zastava dobro došla, ali ponekad mi je potrebna i druga zastava. Ali to je drugi razlog o kojem ne moram sada govoriti, vi ste toga u potpunosti svjesni i e, to je razlog zbog kojeg idemo u ovom smjeru. E, nadajmo se da ćemo obojca e, obojica moći otići na pivo, vjerojatno irsko, pivo i vidjeti onda poslije tko je bio u pravu od nas dvojice. Hvala.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 Mislim da općenito govoreći svi moramo povećati e, potrošnju na obranu, da nam je potrebno više solidarnosti i da nam je potrebno više solidarnosti i na granicama. Zbog toga mislim da se i ovo izvješće dobro jer se osvrće na ova tri pitanja. Glede povećanja potrošnje za obranu pod točkom 9 govorite o e, usklađenosti i sinergijama i govorite o suradnji između EU-a i NATO-a, te također pozivate države članice da e, povećaju solidarnost, da budu solidarnije, ali sve su to samo riječi, jer e, povećanje potrošnje je nešto što se može smatrati preporukom i moja zemlja pripada u skupini e, vrlo rijetkih zemalja koje će ispuniti, koje jesu ispunile ovu obvezu. A glede veće političke solidarnosti, ovo je nešto što naravno se može temeljiti na jačanju naših humanitarnih struktura. Ali ključna točka ovdje je vidjeti kako će ljudi reagirati na ovo što je rečeno u izvješću i mislim da su najbitniji elementi u ovom izvješću, elementi u kojima citirate Lisabonski ugovor. E, mi sada ćemo tek vidjeti nakon Brexita postoji li smisao e, raditi na ovoj zajedničkoj politici, zacrtavati si e, zajedničke ciljeve i zacrtati si po povećanje od 3% BDP-a i to navesti kao opće načelo. Mi bismo, ako želimo već e, biti solidarniji, naročito na onim područjima gdje je ta solidarnost najpotrebnija, onda trebamo misliti i na e, središnju i istočnu Europu kao i na sredozemlje. Prije godinu i pol sigurno se sjećate da smo imali vojne operacije E, gdje se radilo o suzbijanju krijumčarenja ljudima. Mislim da to nije ono na što smo mislili E, i što smo mislili da će biti najbitnije kada smo razgovarali o tome u travnju prošle godine. Kada govorimo o Lisabonskim ugovorima u kojima se također govori o solidarnosti, moramo vidjeti na koji način bolje možemo podržati jedni druge, a ne vjerujem da bismo kroz europske institucije mogli riješiti problem koji nismo uspjeli riješiti do danas. Dakle, Imamo, vidimo drugu rundu. Gospodin Galerije je želio dobiti riječ, ali sad prvo pitam je Koje je njihovo stajalište kad je riječ o objedinjavanju percepcija ugroza? Ja sam raspravljala o tom pitanju. Mi zajedno predstavljamo središnju istočnu Europu, a ipak ako postoji jasna volja da se šalju misije zajedničke sigurnosne i obrambene politike na jug, nisam vidjela takvu istu političku volju da se šalju misije u Ukrajinu kako vi doživljavate tu mogućnost iznalaženja zajedničkog pristupa prijetnjanja, prijetnjama koje imamo u Europskoj uniji i nadovezujući se na izjave gospodina Galera i gospodina Van Ordena o ulozi Ujedinjene kraljevine u financiranju odnosno doprinos u proračunu Europske unije. Kad govorimo o budućim izdacima Europske unije za obranu, o mogućim izdacima, nije riječ samo o tome jer već dugo je stajalište Ujedinjenog kraljevstva da veliki dio proračuna izdvaja za obrambene sposobnosti. A to znači da država koja ima prave sposobnosti može donijeti dodanu vrijednost našim naporima u Evropskoj uniji. Kako možemo riješiti to pitanje? I možda postići da Ujedinjena kraljevina s nama surađuje institucionalno. Gospodin Galer je jedini tražio riječ ponovo. Znam da se gospodinu Petu e, žuri, pa ćemo njemu dati riječ, a prvo gospodin Galer. Puno hvala. Još jednom da bude potpuno jasno, klub EPP ove aktivnosti E, na daljnjoj razradi zajedničke sigurnosne i obrambene politike vidi kao jačanje europskog stupa NATO-a. Mi želimo okupiti snage na takav način kako bismo doista osnažili zajedničke napore za obranu unutar NATO-a. NATO nam predbacuje e, da e, kad je riječ o obrani ne dajemo dovoljno. No mislim da to nije tako. Na unutarnjem tržištu već imamo e, jedinstveno tržište obrambenih proizvoda, sigurnosnih proizvoda Mislim da ako ojačamo zajedničko planiranje i nabavu, da bismo mogli postići velike uštede, a istovremeno i bolje sposobnosti. Ako budemo radili zajedno, ako dođe do neke operacije, 99% vremena to je na istome mjestu, što znači da možemo imati isto oružje, iste sposobnosti i kapacitete. Dakle, tu ne vidimo nikakvu kontradikciju i sasvim dobro je rečeno da zastava NATO-a nije svugdje jednako poželjna a isto tako neki partneri u NATO-u ne žele da Europska unija djeluje kao takva. Na primjer u Turskoj i prije puča, a i sada, što ako kao Europska unija želimo pokrenuti resurse NATO-a i kažemo idemo u Libiju, a neće svi na to pristati to će se onda u Turskoj E, obustaviti, blokirat će se jer NATO traži e, jednoglasno odlučivanje. Dakle, moramo imati neku autonomiju ako želimo djelovati u našim vlastitim interesima kao Europska unija. I upravo stoga mislim da je dobro e, imati zajedničke snage. Kad je riječ o sigurnosti, a o tome se govorilo u Vilniusu, možda da je to o istomišljenicima rečeno u Rimu bi bilo prikladnije, jer kad se e, ogovori o istoku, drugčije se to vidi u Rimu, a drugčije u Vilniusu. Gospodin Ordens je tražio riječ. E, vrlo kratko, ne želim duljiti ali samo da se nadovežem pazi ako u Europskoj uniji imamo autonomne procese donošenja odluke na području obrane. Ako imamo posebne strukture Europsku unije. Kako će to osnažiti solidarnost? To će naprotiv stvoriti razdor. Naravno da hoće. Ako dođe do krize, želimo sjediti oko istog stola kao Amerikanci, Kanađani i ostali kako bismo našli najbolji način rješavanja krize. Možda će Evropljani u nekom aspektu predvoditi ali vidiš Michael ti govoriš o Libiji zanimljivo je da ti kao Njemac govoriš o Libiji jer su Njemci odbili sudjelovati aha ti govoriš kao Evropljanin a ne kao Njemac pa eto vidiš ovo je loš primjer koji si iznio no ipak je to dobar primjer u smislu da ako bi se Europska unija angažirala negdje e, i e, imala operaciju, tko će ih podržati, tko će ih spašavati kada padnu u neprilike, tko će im doći u pomoć? Ovo bi trebalo biti vrlo ozbiljno. Ništa nije ozbiljnije od izazova na području sigurnosti koje imamo a ova cijela rasprava je o tome da Evropska unija se dalje razvija kao politički akter, ali moramo govoriti o stvarima kako jesu. Ispričavam se gospodine ova rasprava je vođena pravilima. Gospodin spad Hvala. Hvala na komentarima i prijedlozima. Apsolutno se slažem da obranu u Europskoj uniji moramo gledati realno onako kakva ona jest. Članak 42 ugovora je nažalost za sada samo prazna riječ na papiru. Vidjeli smo što se dogodilo u Francuskoj kad je nakon terorističkih napada Francuska tražila konkretnu pomoć od drugih europskih zemalja, a znamo kakav je bio praktični odgovor. Isto tako znamo da u suradnji između NATO pakta i Europske unije, uglavnom po pitanjima obrane, bilo je puno kritika, osobito sa strane NATO-a, da nema dovoljno podrške i partnerstva od strane Europske unije i tako je to godinama. Europska unija bi mogla puno više praktičnih stvari učiniti, no ja smatram da je Europska unija spremna učiniti puno više. sviđalo se to nama ili ne, puno toga se događa u Europskoj uniji. Ako postoje jasna pravila i jasne, e, e, ako je to jasno uređeno, govorilo se o slanju snaga u neke istočne europske države, E, to je nešto vrlo praktično. Što Europska unija može učiniti? Može pridonijeti infrastrukturu, e, na primjer pomoći sa smještajem e, svih tih postrojbi, vojarne na primjer, ali moramo imati jasniju regulativu u Europskoj uniji koja to uređuje većina država u NATO paktu su istovremeno članice Europske unije, ali ne sve. A osim toga nisu e, sve europske države članice NATO pakta. Stoga sve te države moraju sudjelovati. Subjektivno govoreći, Nadam se da veze između Ujedinjene kraljevine i ostatka Europe će ostati vrlo snažne i na području obrane i sigurnosti jer je to potpuno logično. Ali kad je riječ o konkretnim pitanjima proračuna i tako dalje, naravno nitko ne zna što će se dogoditi jer to ovisi o pregovorima koji će se održati. No nema smisla misliti da će Europa osigurati vlastitu sigurnost i razraditi obranu bez nekih važnih ili relevantnih europskih e, država. To nije realno. Stoga suradnja s Ujedinjenim, Ujedinjenim kraljevstvom će biti vrlo važna i u budućnosti. Hvala. Druga rasprava o izvješću će biti 12. ili 13. listopada i koliko znam izvjestitelji u Sijeni će se sastati sutra Puno vam hvala na ovoj raspravi. Zahvaljujem e, gospodinu Pajtu i prelazim na sljedeću točku, a to je informacija o misiji sede u Mali koja je održana između 18. i 21. srpnja. Program je pripremilo tajništvo, bio je vrlo intenzivan. Prvo smo se sastali sa zapovjednicima i osobljem misija Europske unije u Maliju. Sastali smo se s njima i u glavnom gradu i u prostorijama odnosno e, na mjestu gdje se e, vrši obuka. Sastali smo se sa E, predsjednicima parlamentarnih e, odbora za vanjsku politiku i obranu. E, sastali smo se sa predsjednikom parlamenta. Nažalost, zbog velikog terorističkog napada do kojeg je došlo za vrijeme našeg boravka blizu granice s Mauritanijom, a koji je bio usmjeren protiv e, vojske Malija, nismo se uspjeli naći s predstavnicima vlade i e, predsjedničkog ureda, no svejedno smatramo da je ta misija bila vrlo korisna, ocjena e, djelovanja obiju misija Europske unije e, kao i operacija MINUSME. i misiju je Barkane, iako se nismo uspjeli naći sa zapovjednicima te misije, e, sve je to dalo vrlo pozitivnu sliku unatoč vrlo teške situacije. Mi ćemo se osvrnuti na jednu temu koja je bila dosta važna za vrijeme naših razgovora, a to je regionalizacija sigurnosnih napora u Sahelu bilo je to više nego očito za vrijeme naše misije u Maliju. Mogli smo i opširno razgovarati s predstavnicima koalicije za mir u Maliju koje predvodi veleposlanik Alžira u toj državi. Sastali smo se i sa sa diplomatskim predstavnicima država članica Europske unije koji su akreditirani u Maliju. Također ste dobili i pismeno izvješće gospodina Javiera Narda koji je ostao malo duže u Maliju i putovao malo više po ruralnim dijelovima zemlje. On nije mogao doći na naš dvodnevni sastanak pa je zamolio produžetak pismenog postupka i konzultacija o našem pisanom izvješću o misiji u Mali. Mislim da bi to bilo dobro i namjeravam dati gospodinu Nardu riječ na našem sljedećem dvodnevnom sastanku u listopadu. No problem je da se moramo osloniti na zajedničku ocjenu misija Sede i Afet. Mi smo za vrijeme svog boravka u Maliju vodili razgovore i spremni smo e, okoristiti se znanjem gospodina Narda. A sada dajem riječ sudionicima gospodin David Mark Alistair je bio važan sudionik u ime Afeta. Imate riječ. Uh, Predsjednice, nisam zatražio riječ. Samo se mogu složiti s ovime što ste rekli članovima odbora. Za mene je ovo bio vrlo zanimljiv posjet. Usprkos činjenici da je nekoliko sastanaka otkazano, zbog problema na granici između Malija i Mauritanije. Imali smo zanimljive susrete u glavnom gradu u Bamaku i bio sam prilično impresioniran odvijanjem misije obuke. Afrički vojnici su tamo ne samo iz Malija nego i iz susjednih zemalja. Tako još jedan put ovo je bio vrlo koristan posjet. Ja sam e, proslijedio svoje komentare na tekst izvješća, to sam proslijedio tajništvu. I smatram da bismo trebali održati jednu detaljnu raspravu o tome, čim to bude moguće. Mene bi također bilo zanimljivo čuti što nam gospodin nart ima reći. Hvala, ja se slažem s vama. E, ja moram priznati da nisam tako laka na riječima kada treba nešto pohvaliti, ali uistinu sam bila impresionirana radom njemačke e, terenske bolnice. Ima još jedan e, član e, odbora koji je sudjelovao u radu misije. Izvolite. Miała pani przewodnicząca przed chwilą, czyli ważnym elementem też... Hvala. Ja sam e, htio ponoviti ono što rekla predsjednica. Drugim riječima posjet bolnicama kojima upravljaju Njemci. Dakle, tamo smo uistinu vidjeli da i u logističkom i u svakom drugom smislu se vojnici ponašaju vrlo profesionalno. Mislim da su oni uistinu dobro odradili svoj posao kod osnivanja te bolnice. Mislim da čitav posjet bio dobro pripremljen. Hvala. Tajništva pod odbora SEDE i odbora AFET e, su nam također bili od velike koristi u vrlo teškim uvjetima. Kao što sam rekla, u to vrijeme se dogodio jedan vrlo značajan napad, tako da su svi vladini dužnosnici bili koncentrirani na to kako riješiti problem, kako zbrinuti stradale i tako dalje. No, bez obzira na to, mi smo, mi smo odradili svoj posjet u profesionalnim i sigurnim uvjetima, tako da hvala još jedan put. Ja bih e, da nastavimo ovu raspravu, također e, bih rekla da je područje Sahela jedna vrlo kompleksna tema i mislim da će se mali opet naći na našem dnevnom redu u pododboru sede sljedeći mjesec, a i kasnije. Mene u velikoj mjeri e, zanima izvješće koje će nam podnijeti gospodin Nart, tako da ćemo svakako nastaviti ovu raspravu. Imamo paneliste za sljedeću točku dnevnog reda, već su stigli. Dakle, zahvaljujem vam na ovom prvom dijelu. Što se tiče vremenskih rokova za podnošenje amandmana, možete ih predati do sljedećeg sastanka i nadam se da ćemo uspjeti e, postići kompromis Hvala još put. Sljedeća točka dnevnog reda je regionalizacija e, misija ZSOP-a u Sahelu. Veliko mi je zadovoljstvo što vam mogu predstaviti Žaka Fradena, koji je vršitelj dužnosti načelnika odjela za integrirano strateško planiranje pri Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Na neki način je to, se to nadovezuje na našu prethodnu raspravu. Želim vas također podsjetiti da smo već imali priliku susresti se sa veleposlanikom Anhelom Sadom prije ljetne stanke. On nam je već predstavio svoje stavove i govorio o perspektivi regionalizacije zajedničke sigurnosne i obrambene politike. I sada e, ću dati riječ gospodinu Fradenu koji će nam održati svoje izlaganje. Izvolite gospodine. Hvala i hvala vam na pozivu na temu regionalizacije ZSOP-a u Sahelu. Također mi je drago da ćemo o ovom razgovarati nakon prezentacije o Maliju. Da kako mali će također biti u samom središtu ovog, ove regionalizacije. Ja ću vam sada objasniti o čemu se ovdje radi. Spomenut ću tri točke. Kao prvo opći kontekst moguće regionalizacije ZSOP-a, zatim načela i mogući ciljevi regionalizacije i na kraju ću nešto reći o samom opisu e, toga kako bi se to operativno moglo provesti. Dakle, što se tiče općeg konteksta, želim podsjetiti da je stabilnost u Sahelu od, ključnog, od ključne važnosti za Europsku uniju i njezine države članice. Veća stabilnost u tim zemljama regije doprinjela bi i većoj sigurnosti u Europskoj uniji, te bi omogućili da se bolje nosimo sa rizicima kojima smo izloženi. To zahtjeva snažni angažman e, između dakle zemalja Sahela, pet zemalja Sahela i e, također strukture G5 u Sahelu. Dakle, da kako u suradnji sa ostalim međunarodnim e, strukturama i u sklopu postojećih procesa. Što se tiče obrane i sigurnosti, Europska unija bi trebala dati svoj doprinos izgradnji e, kapaciteta država u Sahelu, te suradnji, međunarodnoj suradnji između međunarodnih aktera i obrambenih snaga. Kako bi se poboljšali kapaciteti e, u odnosu na prijetnje i rizike s kojima se suočavaju? Kao što smo već rekli, Također treba e, dati odgovarajuće mjesto e, regionalnim inicijativama kao što je inicijativa G5. To se je nedavno potvrđeno u lipnju na sastanku ministara obrane e, gdje je zatraženo od ESVD-a da predstavi projekt koji bi omogućio državama članicama da kažu ako se žele dodatno angažirati u Sahelu i uključujući i putem misija e, ZSOP-a. Sada ću vam predstaviti okvir e, u kojem bi se zapravo moglo uključiti i ESVD. Dakle, veza između unutarnje i vanjske sigurnosti, uključujući i područja kao što su organizirani kriminal, e, trgovina, terorizam i tako dalje, sve su važni u smislu mogućih aktivnosti u sklopu ZSOP-a. Naš angažman u Sahelu također mora biti doveden u vezu sa našim angažmanom u Libiji te u zapadnoj Africi. Regionalizacija misija ZSOP-a u ovom području omogućilo bi da damo veću potporu sigurnosti i obrambenim strukturama u zemljama Sahela, te bismo na taj način dali značajan doprinos i većoj sigurnosti unutar Europske unije. Kao što smo čuli u prethodnom izlaganju, postoje tri misije e, za SOP-a u Sahelu, dvije civilne, EUCAP e Mali, EUCAP Niger, jedna vojna, EUTM Mali. Dakle, to su već tri misije koje su razmještene u ovom području Sahela. Cilj regionalizacije je kao prvo dati ocjenu o tome kako se najbolje možemo angažirati u području obrane i sigurnosti u zemljama G5, posebno tamo gdje e, nemamo misiju na terenu. Burkina Faso, Čad i Mauritanija, to su te tri zemlje. Zatim e, dodatni, e, dodatne aktivnosti sop a da kako e, ne bi utjecale na mandat misija u tim zemljama, budući da postoje misije, dakle budući da imaju svoj mandat i to je ono što je preduvjet za regionalizaciju. Dakle, tu bismo imali snažnu koordinaciju sa državama članicama koje su nazočne u regiji ili u tim zemljama, komisijom, posebnim predstavnikom Europske unije za Sahara, međunarodnim partnerima te samim zemljama u regiji. I e, treća točka, ciljevi i načela regionalizacije ZSOP-a. Dakle, tu imamo tri strateška cilja poboljšati nacionalne kapacitete zemalja G5, podržati prekograničnu suradnju među tim zemljama, podržati e, strukture za regionalnu suradnju, posebno e, G5 Sahel. Koncept regionalizacije bio tema rasprave na Kopsu u četvrtak prošloga tjedna, te ćemo ponovno o tome razgovarati u listopadu, nakon e, što relevantna skupina da svoje mišljenje i nakon što države članice, nakon što se one očituje, možemo krenuti u operativnu provedbu. Dakle, to načelo regionalizacije sastoji se od tri faze. Kao prvo, uspostava mreže stručnjaka koji bi u Maliju imali e, regionalni zapovjedni centar, a u svim ostalim zemljama e, gdje ne postoje misije ZSOP-a, bio bi jedan e, časnik za vezu, stručnjak za sigurnost ili obranu i koji bi nam onda dao analizu potreba i kapaciteta koje treba razviti, ocjenu kapaciteta koje te zemlje mogu apsorbirati, te razvoj takozvanog regionalnog, odnosno operativnog plana regionalizacije ZSOP-a, koji bi omogućio provedbu e, zajedno sa pratećim instrumentima te e, dobru koordinaciju aktivnosti Europske unije u području e, sigurnosti, naravno sukladno našim kapacitetima. Dakle, prva faza uspostava mreže stručnjaka za sigurnost u Sahelu bi trebala biti finalizirana do proljeća 2017. godine. Što se tiče druge faze, dakle operativni plan i direktne aktivnosti ZSOP-a, to znači konkretne aktivnosti obuke e, sukladno definiranim potrebama zemalja G5 Sahel. E, to bi provodile misije koje su već na terenu sukladno dogovorenim rokovima i sukladno sposobnost, apsorpcijskoj sposobnosti e, tih zemalja. dakle, sukladno, temeljem prethodno obavljene analize u prvoj fazi. Želim još naglasiti sljedeće. Obuka koju ste vidjeli u srpnju u Maliju u sklopu EU tema je nešto što bismo htjeli također imati u, sklopu te regionalizacije da vidimo na koji način možemo eh, iskoristiti i kapitalizirati već postojeće obuke. U trećoj fazi bismo trebali vidjeti, trebali proširiti nazočnost ZSOP-a u zemljama Sahela, da kako druga i treća faza eh, pretpostavljaju sudjelovanje država članica. Nakon što obavimo prvu fazu analize potreba, države članice će donijeti odluku žele li ući u drugu fazu ili pak žele da se preispitaju postojeći instrumenti. Dakle, e, to bi sve trebalo da kako biti e, u svrhu razvoja kapaciteta zemalja G5 Sahel. U zaključku želim reći da do sada još ništa nije e, odlučeno, dakle sve će ovisiti o odluci koje će donijeti države članice u listopadu i da kako spreman sam odgovoriti na vaša pitanja. Hvala još jedanput, hvala gospodine. Lijepo molim zastupnike da uzmu riječ ako žele, a u međuvremenu ću ja postaviti svoje pitanje. Ima niz aktera u toj regiji Mislite li da će svi biti spremni razmotriti takav regionalni pristup sigurnosti? Ili pak mislite da je to isključivo inicijativa Europske unije, neovisno o tim državama u regiji? Gospodin Donžon. Hvala. Zahvaljujem predsjednici. Što se tiče samog e, koncepta regionalizacije, mislim da se oko toga više manje svi slažu, to ima smisla, to je pristup koji bi omogućio racionalizaciju aktivnosti koje trenutno provodimo, no da kako sve će ovisiti o tome kako će se to konkretno definirati. Mislim da trebamo biti oprezni kod provedbe, posebno u drugoj fazi koju ste spomenuli. Tu je riječ o organizaciji obuke u sklopu postojećih e, misija za SOP-a. Naime, temeljem rada tih misija već znamo da postoje određeni, određene e, nespremnosti u nekim zemljama i nisam siguran da su e, sve zemlje primjerene za takvu obuku, dakle sve zemlje G5 Mislim da zemlje G5 u kojima trenutno ne postoji misija sop a žele dobiti takve konkretne um, konkretnu mogućnost obuke za svoje, uh, za svoje vojnike. Dakle, nisam siguran da bi bilo dobro da se sve centralizira u Maliju. Ne mislim da bi to bilo povoljno za integraciju. Dakle, to je više pitanje nego, nego izjava. Imamo li već neku predočbu o tome e, kako će se očitovati zemlje iz kruga G5 u odnosu na ovaj prijedlog? Dakle, što se zapravo očekuje? E, koje bi se razlike mogle pojaviti među njima? A da se nadovežem na ovo prvo pitanje, ne mislite li da ipak postoji velika, da postoje velike razlike među ovim snagama? EUTEM Mali je bio namijenjen vojnim snagama koje su bile u Rasulu, nakon džihadističke ofenzive 2012. i početkom 2013. godine, u e, ostalim zemljama je situacija nešto drugačija, posebno pritom mislim na Mauritaniju, oni su restrukturirali svoje sigurnosne snage u velikoj mjeri i oni sad već poduzimaju velike napore, tako da možda nemaju iste potrebe kao i mali. Dakle, e, situacije su različite, dakle želim još jedan put istaknuti da mi koncept regionalizacije zvuči dobro, to je nešto što sam spreman podržati, zvuči vrlo racionalno, ali mislim da ipak ne smijemo zaboraviti činjenicu da situacija nije ista u svim zemljama i da možda treba imati različite, različita rješenja, rješenja za pojedine zemlje. Koliko sam shvatila, nitko se više ne javlja za riječ, tako da e, vas lijepo molim da odgovorite na pitanja zastupnika, onda možemo imati još jedan krug pitanja. Hvala na pitanjima, hvala na vašem pitanju e, koje je vrlo relevantno i to je zapravo povezano sa našim analizama. Mi također uzimamo u obzir i e, nedostatke u kapacitetima pojedinim zemljama, to je sastavni dio naše analize. Dakle, što se tiče ovog e, pristupa, e, naime, reakcije u tim zemljama, oni su da kako zadovoljni u Čadu, Mauritaniji i Burkina Faso da će, im, da će dobiti dakle dvije osobe. E, to su ljudi koji će omogućiti koordinaciju naših aktivnosti, budući da mi nismo samo prisutni tamo u sklopu ZSOP-a, nego imamo i druge sugovornike, druge aktere iz Europske unije. I da se vratim na pitanje gospodina Danžana, e, dakle, riječ je isto tako o tome da je to u njihovom nacionalnom interesu s obzirom na e, prijetnje kojima su izloženi. Na samitu e, koji je održala visoka predstavnica sa zemljama G5 e, u e, lipnju, bilo je riječi o tome i oni su potvrdili da se slažu s tim načelom. Da kako sa provedbenim mjerama koje će trebati kasnije detaljnije definirati. Što se tiče međunarodnih organizacija, posebno UN-a, kada je riječ o Maliju, ali tu su i neki drugi partneri, E, primjerice u Nigeru, e, ima mnogo aktere, isto vrijedi i za Čad i za Mauritaniju. Dakle, oni se u potpunosti slažu sa onime što smo mi iznijeli. Do sada još nitko nije definirao kako će se konkretno provesti druga faza, e, budući da još nismo proveli globalnu analizu. Da odgovorim na vaše prvo pitanje. Da, dakle, svi se slažu i podržavaju budući angažman Europske unije i tek će se vidjeti što će nam to donijeti, da kako očekivanja su velika, vidjet ćemo na koje očekivanja uistinu možemo odgovoriti i gdje možemo dodatno razviti kapacitete. Ono što je važno jest da se oslanjamo na strukturu G5, to je struktura pet zemalja koji imaju neke e, zajedničke interese, a i neke zasebne interese. Tako da mi smatramo da će biti naglasak na prekograničnoj suradnji, budući da sve zemlje se ne nose sa istim problemima. Što se tiče e, reakcije na ovaj prijedlog, e, države članice će donijeti odluku u listopadu. E, mnogo je strategija izrađeno za Sahel i mnogo je aktera. Međutim, ako želimo uskladiti naše aktivnosti e, na razini Europske unije, mi smatramo da će ovaj koncept regionalizacije uistinu biti od koristi, jer mi već imamo sad stavno stručnjake iz područja sigurnosti, odnosno nemamo ih, ali kad ih budemo dobili, to će nam omogućiti da vidimo u kojim područjima ima prostora za poboljšanja E, koje europske instrumente možemo iskoristiti jer i postoje instrumenti koji e, ne spadaju u zajedničku e, sigurnosnu i obrambenu politiku. Da kako, što se tiče ove druge faze, to tek treba pričekati. E, vidjet ćemo, države članice će donijeti odluku o tome. U svakom slučaju to će dovesti do organizacije obuke, ako se pokaže da postoji potreba za time, to bi isto tako e, moglo dovesti do različitih oblika pomoći na lokalnoj razini i to bi omogućilo također provedbu plana regionalizacije, odnosno dakle e, operativnih aspekata i e, posebno dakle sve oni koji sudjeluju u misijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Naš e, cilj je da imamo ciljane aktivnosti da e, koje bi bile usmjerene na e, potrebne kapacitete i koji bi mogli pomoći tim državama da imaju jednu jezgru koja bi omogućila danju kapitalizaciju. Dakle, pitanje je koliko te zemlje uistinu žele krenuti određenim smjerom koji je za nas bitan, a za njih možda nije prioritetan. To su sve pitanja koja možemo, moramo finalizirati u prvoj fazi. Što se tiče Malija, tu su bitna dva čimbenika, kao prvo vrijeme, a drugo, e, dakle, racionalizacija troškova i učinkovitost. Zašto vrijeme? Tamo imamo dvije misije. Ako želimo poboljšati koordinaciju, onda je najjednostavnije da imamo misiju u sklopu e, ZSOP-a. Imamo vojnu i civilnu misiju. Dobra koordinacija tih misija bi omogućila e, da bolju operativnu e, provedbu. zatim pitanje je kako ćemo odgovoriti na ciljane potrebe zemalja G5. E, dakle, to ćemo također razraditi kada budemo radili na operativnom planu. Burkina Faso ima neke svoje poteškoće, isto tako i Čad. Što se tiče Mauritanije, oni imaju neke, neke svoje specifičnosti. Mi ćemo se baviti e, pitanjem suradnje između tih pet zemalja, ali isto tako ćemo uzeti u obzir i lokalne specifičnosti. Način na koji ćemo se baviti njihovim lokalnim zahtjevima kako bi im pomogli da se e, nose sa postojećim e, izazovima, to će biti e, nešto što ćemo tek definirati, to možda neće ići preko ZSOP-a. U svakom slučaju neke će zemlje možda htjeti da se organizira obuka kod njih i to ćemo uzeti u obzir. Što se tiče njih nacionalnih osjetljivosti, mislim da je to sasvim razumljivo jer e, ipak govorimo o jednom vrlo širokom području gdje su, e, gdje postoje neke zajedničke prijetnje, ali i neke specifične. Ja uistinu ulažem velike nade u prvu fazu, to će nam omogućiti da izradimo analizu i da državama članicama iznesemo konkretne prijedloge nakon što e, obradimo i analiziramo informacije i nakon što budemo u stanju predložiti neke mjere suočavanja sa rizicima i prijetnjama, što je da kako u interesu regije, ali i Evropske unije. Hvala. Gospodin Donžo. Euh, Hvala na ovim pojašnjenjima. Glede ovim ove mreže stručnjaka, E, mi smo već na ovom pododboru i na odboru za vanjske poslove govorili o tome da bi e, izaslanstva Europske unije trebali imati stručnjaka za obranu, naročito u onim zemljama gdje imamo misije ZSOP kao i u zemljama koje su u krizi. Da li je moguće e, zamisliti da bi ta mreža stručnjaka mogla biti stalna mreža stručnjaka ili vi govorite o ad hoc mreži stručnjaka koje će biti specifične i koje neće raditi u okviru e, izaslanstva, odnosno delegacija, e, već e, u drugim uredima. Hoćete li odgovoriti na ovo pitanje sada? Ja bih također htjela postaviti jedno dodatno pitanje. Za vrijeme našeg boravka u Maliju došlo je do napada na vojne snage Malija u blizini granice sa Mauritanijom. Napadači su bili dobro naoružani. E, došli su u blindiranim vozilima, vjerojatno sa, iz Mauritanije. I oni su uspješno proveli taj napad na malijske trupe. Što vi mislite o e, tome? Nakon tako dugog prisustva E, na, na, na terenu. Kakva je situacija sa regionalnim zemljama? Kakve scenarije bismo trebali mi primijeniti kako bismo zaista ojačali ove vojne snage i omogućili im da uspješno se bore protiv terorista? Ja ću najprije odgovoriti na pitanje gospodina Donžana jer je to pitanje malo jednostavnije. Mogao sam ja i detaljnije govoriti o ovim časnicima za vezu koji bi bili e, stručnjaci za civilna pitanja i stručnjaci za vojna pitanja i oni bi ispunili ovu ulogu koju ste vi govorili. Isto smo e, zaključili da u europskim delegacijama dakle moramo imati stručnjake, naročito kada se radi o zemljama u krizi. Zato i jesmo predvidjeli časnike za vezu u početku bi to bili časnici za vezu u okviru ZSOP-a i ostali bi tu sve dok se ne završi misija ZSOP-a. Da li bi u određenom trenutku poslali i neke druge stručnjake izvan okvira ZSOP-a, to ne znamo. Još o tome možemo razmisliti. Ali kako bismo brzo reagirali sa sredstvima s kojima raspolažemo, to je bilo najbolje rješenje koje smo našli. Glede vašeg pitanja što trebamo učiniti, to je dosta stručno pitanje i nisam stručnjak za to te neću moći odgovoriti na cjelokupno pitanje. Ja ću samo se držati ovog dijela kojeg dobro poznajem, a to je ZSOP u Maliju i ulozi Europske unije e, u Maliju preko našeg specijalnog e, predstavnika i e, preko drugih načina na kojima pomažemo vladu Malija. Imamo tu i program PARSEC, to je financijski program i program pružanja pomoći. To se ne radi o vojnim aspektima jer smatramo da trebamo se baviti i drugim aspektima, uključujući i civilne. Mi radimo ono što zaista možemo, ali treba shvatiti da se suočavamo sa e, izazovima koji se vrlo brzo mijenjaju, a istovremeno na raspolaganju na terenu imamo vojsku koja je ipak u rasulu i koja je dosta oslabljena. Ali u svakom slučaju ne smijemo popustiti u našem djelovanju, naročito ne u okviru ZSOP, jer to zaista e, je korisno kada vidite na primjer ove napade o kojima ste vi govorili i sve druge napade vidite koliko je bitno dati sve elemente e, s kojima raspolažemo malinskoj vojsci kako bi moglo odgovoriti na ove izazove. Hvala. Gospodin Papadakis. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Mi ovdje govorimo o veoma opasnim razvojima situacije. Jer ako spominjemo intervenciju na regionalnoj razini, to znači da govorimo o eskalaciji europske intervencije u Africi, a situacija je dosta neizvjesna u cijeloj toj regiji. Naravno, trebate imati na umu da e, snosite veliku odgovornost u ovoj situaciji. Naravno, ne možemo vjerovati taj izgovor, u taj izgovor da samo obučavate vojsku. Glavni razlog miješanja Europske unije u tu regiju je razvoj plana za stvaranje velikih monopola tamo. uz suprotstavljanje Sjedinjenim američkim državama i Kini, jer su one dvije glavne snage u cijeloj toj regiji. A europski monopol sada želi također e, se umješati u to područje kako bi preuzelo kontrolu nad određenim resursima s kojima raspolaže ovih pet zemalja. Dakle, uzimajući u obzir cijelu ovu situaciju, uzimajući u obzir cijelu povijest Malija, Libije i ostale intervencije Europske unije, želim znati koje su prve reakcije Sjedinjenih država i Kine nakon ove izjave Europske unije. Hvala. Thank you, Mr. Hvala, gospodin. Izvolite. Hvala vam na ovom pitanju. Naravno, mi smo se sreli sa našim partnerima, uključujući američke partnere koji su prisutni, dosta prisutni u zemljama Sahela, bilo da se radi o Maliju ili Nigeru. Oni tu, dakle, imaju određene misije koje nas zanimaju jer e, u Nigeru su oni zaduženi za e, vojne aspekte, a mi smo ograničeni samo na aspekt obuke i e, opskrbe. Stoga, evo, ja radim dakle na zsop u i tu postoji transparentnost glede interesa ovih zemalja. Mi želimo obučiti ove zemlje da budu sposobne obraniti teritorijalni integritet. Zahvaljujući suradnji i sa Sjedinjim državama i Europskom unijom u okviru ZSOP-a, moram priznati da smo do sad postizali vrlo dobre rezultate. Što se tiče Kine, oni rade na jačanju civilnih i vojnih e, kapaciteta u toj regiji, ali njihovo djelovanje je vrlo slabo, tako da mi nismo surađivali s njima na ovom području. A što se tiče ovih drugih e, područja o kojima ste vi govorili, mislim da nisam najkompetentnija osoba koja bi vam trebala dati odgovor na njih. Ali u svakom slučaju mi imamo nužne diplomatske veze kako bi naša misija ZSOP-a se odvijela u korist zemalja Sahela i kroz međunarodnu suradnju jer smatramo da ovaj problem s kojim se suočavamo tamo je međunarodne prirode. Hvala. Dozvolite mi da postavim jedno dodatno pitanje. Jesmo li uspjeli izvući bilo kakve pouke iz načina funkcioniranja dosadašnjih, dakle, u regiji. Iz naših rasprava sa zapovjednicima misija smo primijetili da postoje određene razlike, da se i mandat misija mijenjao, te se možemo zapitati što još možemo učiniti kako bismo ojačali naše operacije i misije u toj regiji. Zapravo, otkad e, smo se uključili u ovu strategiju za Sahel, znamo da je terorizam još uvijek na visokoj razini i da postoje dodatni problemi koji su se pojavili. Te se možemo zapitati kakve pouke smo, bismo mogli izvući iz sadašnjeg, dosadašnjeg funkcioniranja i svega onoga što smo do sad učinili. Pa evo, što možemo reći o francuskom sudjelovanju u Sahelu, na primjer, sve zemlje s kojima smo surađivali, bilo u okviru ZSOP-a ili u okviru regionalizacije, su sve zadovoljne našim prisustvom tamo. To je prvo što možemo naglasiti. Drugo, glede ovog e, operativnog plana o kojem ste vi govorili, ja nisam možda najbolja osoba koja bi trebala govoriti o tome, ali znam da je Francuska govorila o članku 42.7 e, i to se poklapa sa onim što ste i vi vidjeli u Maliju e, glede sudjelovanja Njemačke. To je također e, doprinos koji se može ostvariti i kroz druge organizacije, kroz, na primjer, e, Ujedinjene narode ili druge. Ono što možemo zajedno učiniti u ovakvoj opasnoj situaciji, situaciji je da i dalje budemo oprezni i da radimo najbolje što možemo. I u tom smislu regionalizacija je e, sjajan odgovor Europske unije. E, moramo procijeniti e, potrebe u prvoj fazi i vidjeti što možemo da ponuditi u drugoj fazi. Problem je što se što surađujemo sa Malijskom vladom, e, vojskom koja je zaista u teškoj situaciji, teško je i njima pomoći, teško je pomoći i stanovništvu koje jednostavno više nema povjerenja i treba pomoći također i vladi. I upravo zbog toga mislim da će naša pomoć biti bolja ako bude dugoročna. Hvala. Čini mi se da više nitko ne traži riječ. U tom slučaju mislim da možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Hvala vam najljepša i nadamo se da ćete ponovno doći na sastanke našeg odbora kada budemo raspravljali o Maliju jer ćemo imati e, još e, rasprava. Sasvim nam je jasno da je ova situacija dosta složena to smo i sami vidjeli i vrlo je teško e, iznaći konsenzus, ali se nadam da ćemo u tome uspjeti. Hvala vam najljepša. Uh, uh, please stay in the room. Molim vas lijepo da ostanete u prostoriji jer ćemo uskoro razgovarati o jednoj vrlo bitnoj temi. U međuvremenu dozvolite mi da vam kažem da ćemo da bismo e, do kraja ovog sastanka htjeli usvojiti zapisnik sa prethodnog sastanka koji je održan 5.9. E, Ako nemate nikakvih e, primjedbi, onda će taj zapisnik biti usvojen. Ispričavam se što to nisam ranije rekla. We wait just um, couple of minutes for, for our second. Evo samo još par trenutaka ćemo sačekati naše uh, govornike. Ladies and gentlemen, um, next... Dame i gospodo, na sljedećoj točki dnevnog reda eh, imamo raspravu o eh, vojnoj vježbi Ruske federacije na Kavkazu 2016. godine koja je održana nedavno. te ćemo govoriti o implikacijama te vojne vježbe za e, sigurnost. Ovdje imamo dva e, gosta, cijenjena gosta, imamo e, vršitelja dužnosti šefa ukrajinske misije u NATO, gospodina Bošoka i još uvijek ga čekamo zapravo, budući da smo ovu temu otvorili nešto ranije nego što je bilo predviđeno, a druga osoba koja će govoriti također ima neke i druge sastanke, te će onda ona prva govoriti kako bi mogla sjeći na sljedeći sastanak. Veliko zadovoljstvo mi je predstaviti gospođu Eku eh, Tešelašvili koja je eh, bila eh, premijer i ministrica Eh, vanjskih eh, poslova Gruzije, a sada je predsjednica eh, Gruzijskog instituta za strateške studije i veoma dobar stručnjak za pitanje sigurnosti u regiji. Evo, bez odlaganja ću vam predati riječ. Vrlo dobro znate da mi na ovom pododboru smo uvijek zabrinuti za zemlje iz vaše regije, naročito kada smo čuli za ovu vojnu vježbu na Kavkazu. Nakon prethodne vojne vježbe je odmah došlo do e, rata, te smo zbog toga zabrinuti i zbog ove E, vojne vježbe Ruske federacije. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala vam dame i gospodo što ste prisutni na ovom sastanku i što želite raspravljati o e, regionalnoj sigurnosti istočnog dijela Europe i vojnim vježbama o kojima ćemo govoriti danas. Sve to je naravno e, nešto što se treba sagledati u cijelosti kada govorimo o sigurnosti e, ove regije. E, mislim da sada nećemo govoriti o detaljima te vojne vježbe. Veleposlanik će vam više o tome govoriti kada bude uzeo riječ. A moja izlaganje je bilo predviđeno nakon njegovog. Pa možda budući da e, nije tu ja ću vam samo dati par uvodnih riječi kako biste shvatili o kakvoj se vježbi e, radi, jer mi smatramo da je ova vježba koja se tiče cijelog južnog dijela Rusije e, nešto što nije samo ad hoc vojna vježba i vidimo da postoji sustavni način obavljanja ovih vojnih vježbi u tim e, razmjerima i e, to su vježbe dakle Ruske federacije. Kao što ste vi rekli, gospođo predsjedavajuća, mi na samom početku smo e, imali i jednu vojnu vježbu 2008. godine, nakon koje je uslijedila i e, agresija Rusije u Gruziji. A modernizacija vojnih snaga Rusije je počela već 2007. godine, kada je ministar obrane ulagao više u modernizaciju vojne infrastrukture nego ikad i radio je na stvarnoj modernizaciji vojske koja e, sada predstavlja dakle sada temelj za ili godišnje vojne vježbe ili e, povremene vojne vježbe koje se na sustavan način e, provode u Ruskoj federaciji. Zbog čega je ovog puta ova vojna vježba bitnija i zbog čega može govoriti o nečem sasvim novom. 2014. godine smo vidjeli nešto što je prethodilo e, aneksaciji Krima i tu su bile vojne vježbe kojima su se primjenjivali različiti scenariji, vojne snage su e, kasnije iste te scenarije primjenjivali za vrijeme pripajanja Krima. Dakle, već su se pripremali za e, taj potencijalni cilj. Kako bi uspjela sažeti ovo, Rusija e, obavlja vojne vježbe za e, teritorijalne i obrambene i teritorijalne operacije napada. Ne radi se o obrambenim operacijama jer postoje inter E, sektorske jedinice, vojne jedinice koje su zadužene za planiranje e, i vođenje regionalnih e, ratova koje mogu biti prisutne ne samo na jednom frontu, već i na više frontova. To je ogromna vojna vježba koja uključuje veliku vojnu opremu i uključuje operativno, strateško i tehničko planiranje različitih vojnih jedinica koje zajedno iskoordinirano vode regionalni rat. A spremnost Rusije, znamo već da postoji politička spremnost Rusije, e, a sada vidimo da postoji i vojna spremnost Rusije na ovom području. Ovdje se ne radi samo o južnom dijelu Ruske federacije, već smo i na zapadu vidjeli da postoje vojne vježbe, tu, tu su naravno i zemlje NATO e, koje mogu biti pod prijetnjom, ali što se tiče južnog dijela Ruske federacije, sasvim je jasno da e, ovdje uzimamo da su ovdje se nalaze dakle, zemlje koje su članovi NATO i koje nisu, Crno more, partnerske zemlje e, kao što je Gruzija. U ovom okruženju vojna vježba je e, značajan simbol. E, Rusija pokazuje svoju spremnost, pokazuje modernu vojsku i koja je spremna reagirati u svakom trenutku. Zbog toga oni imaju dvije vrste vojnih vježbi, dakle redovne velike vojne vježbe. Kavkaz 2016 je planirana vojna vježba e, koja uključivala cijelo e, područje ali postoje i manje vojne vježbe koje su veoma bitne iz geopolitičkih e, e, razloga. To su kratke vojne vježbe koje jamče da e, vojne snage mogu ići u borbu vrlo brzo. Dakle, to su te brze, kratke vojne vježbe koje jamče da vojne snage u svim distriktima, ne samo u južnom području, su potpuno vojno spremne reagirati što je prije moguće. Tu postoje njihovi i ciljevi eh, od 75% spremnosti, borbene spremnosti, eh, ukoliko se to pokaže nužnim. To naravno služi kao politički važan element e, ako Rusija odluči krenuti u neku vojnu operaciju koja se može nalaziti u njezinom susjedstvu. Rusija smatra da treba moći brzo reagirati i stoga i postoje ove e, kratke e, vojne vježbe mi smo vidjeli e, takve vježbe na području Kavkaza i veoma često e, se može raditi i o partnerskim vježbama sa zemljama koje su u NATO-u ili izvan NATO-a. Dakle, postoji taj obrazac koji, se, koji Ruska federacija e, prati svaki put u uspostavljanju ovih vojnih vježbi sa drugim zemljama. Zadnje što želim reći glede vojnih vježbi. Moramo vidjeti koji je obrazac ovog sigurnosnog okruženja u susjednim zemljama Rusije. Radi se o A2D2 kapacitetima. Tu postoje vojne baze, ruske vojne baze. Dakle, Ovdje e, imamo dakle i područje Crnog mora. Pripajanje Krima je omogućilo Rusiji da proširi područje e, na kojem obavlja vojne vježbe i da pošalje veće vojno naoružanje i opremu. A za NATO e, zemlje Za NATO zemlje je to jako bitno, naročito e, za okupirana područja u Gruziji. Vidjeli smo čak i balistički projektili zemlja zrak u okviru kapaciteta AD2D. Rusija također želi imati vojnu bazu, za sad je ima u Armeniji, nitko e, ne sumnja, e, svi znaju da Armenija nije e, samovoljno prihvatila ovakvu vojno prisustvo, to je zapravo nešto što se zasniva na nekim drugim razlozima, ali rezultat je isti od 2010. godine, odnosno već 46 godina Rusija ima pravo prisustva u, Armeniji i vidjeli smo također e, da je Rusija krenula u modernizaciju vojne opreme u ovim vojnim bazama. E, dakle, Kavkaz 2016 nije jedina vježba koja je ključna za ovo e, područje Crnog mora, Istočnu Europu, ali je to e, način da vidimo na koji način Rusija e, razmišlja o svom prisustvu u ovom području. Tu postoji dvojnost interesa e, s obzirom na ono što se dešava na Bliskom istoku i ulozi Rusije koja je sve destruktivnija, naročito kada govorimo o Siriji, ono što se dešava na Kavkazu, ima važnost čak i za ovaj cilj Ruske federacije. Kako ne bi predugo govorila i ne bi imala, držala monolog e, i kako ne bi prekoračila vrijeme koje ste me dodijelili, ja bih zaključila s ovim i rekla bih da sam na raspolaganju e, da odgovorim na sva pitanja koja imate. Želim samo reći da je situacija dosta zabrinjavajuća, da je sigurnosno okruženje se promijenilo, u i izvan Gruzije i naravno pripajanje Krima je jedan od eh, najbitnijih eh, elemenata za prisustvo eh, Ruske federacije u ovom području. Hvala. Hvala puno na ovom vrlo zanimljivom uvodu. A sada ću pozdraviti sa zadovoljstvom našeg sljedećeg govornika koji je vršitelj dužnosti načelnika ukrajinske misije veleposlanik Igor Bošek, kako sam dobro izgovorila. Molim, recite nam o vojnim e, aspektima vježbe e, Kavkaz 16, a kasnije ćemo održati raspravu. Evo, izvolite, imate riječ. Puno hvala. Ekscelencijo, meni je veliko zadovoljstvo i čast biti ovdje. To je meni iznimno važno. Hvala. E, na ove prilici da govorimo o onome što se događa u Ukrajini i oko nje, ne samo u kontekstu sigurnosti same Ukrajine, već i regionalne sigurnosti. Ja se zovem Jehor Božok ja sam VD e, načelnik e, ukrajinske misije u NATO paktu. Mi se svakodnevno bavimo ovom temom s partnerima u NATO paktu. Komunikacija je dvosmjerna, dajemo i dobivamo informacije, a naš cilj je pokušati razumjeti ne samo taktičke vidove, već i strateške i globalne vidove agresivnih postupaka Rusije koje su, koji su ponovo počeli 2014. godine. A naša tema danas je Kafkas 2016. To je važno pitanje, ali to je samo jedan mali dio šire strategije Ruske federacije s ciljem vraćanja geopolitike bivšeg Sovjetskog saveza. Glavni cilj Ruske federacije u svim njenim aktivnostima nije sama Ukrajina ili Gruzija ili Transnistrija, niti Abhazija, niti Južna Osetija, niti Nagorno Karabah, već je riječ o obnavljanju onoga što je Putin nekoliko puta nazvao najvećim gubitkom 20. stoljeća. Naime, riječ je o propasti bivšeg Sovjetskog saveza i njegovih satelita. Kao što sam već rekao, ta vježba Kavkaz 2016. je dio jedne šire slike, jednog većeg mozaika kojim e, Ruska federacija želi osnažiti svoju vojnu moć e, i oslabiti Europsku uniju, NATO i njihove saveznike. Nismo vjerovali 2008. godine da je vježba na Kavkazu priprema nečega što je završilo kao pokušaj invazije u Gruziju. Ovaj put vidimo znakove da su pripreme potpuno iste. Zašto ovo govorim? Ako govorimo o kretanju Ruske federacije i njenih snaga koje se približavaju granicama Europske unije, oprostite molim, prvi puta sam ovdje Dakle, ako govorimo o globalnoj situaciji, ne mogu, a da se ne vratim na istok Ukrajine. Zašto? Kao što svi znate, 15. rujna ove godine sljedeće primirje, odnosno prekid vatre je najavljen, ali taj prekid vatre je bio malo drugačiji jer takozvani e, takozvani vođe e, militarističkih skupina koje podržava Rusija su pristali na prekid vatre. No količina granatiranja i priroda krina, e, granatiranja su se izmijenili, ali je samo granatiranje ostalo. Prošlog tjedna imali smo tri desetak granatiranja tjedno, jučer ih je bilo 14, no to se nastavlja, a cilj je provocirati ukrajinsku vojsku koja brani teritoriji pod nadzorom vlade kako bi reagirali i dali povoda za vojne akcije kako bi se prodrlo dublje na teritoriji Ukrajine i ili kako bi se destabilizirala naša zemlja. Oni sada ne granatiraju sa onim oružjem koje je zabranjeno ugovorima iz Minska, ali koriste drugo, na primjer minobacače i tako dalje. Mene, meni je bolno o tome govoriti. Jedno granatiranje je bilo tragedija, skandal, a sada mislimo da je uspjeh ako ih je samo 40 2014. Riječ je o uništavanju teritorija, o uništavanju infrastrukture, o pogibijama ljudi. No, nadamo se da će ta pozitivna promjena, eh, odnosno smanjenje broj granatiranja dovesti do eh, željenog cilja. No naša analiza to ne pokazuje. Paralelno s granatiranjem e, paravojne snage koje podržava Rusija u istočnom dijelu Ukrajine ne povlači teško oružje e, iz onih dijelova Ukrajine gdje bi trebalo povući i uskladištiti e, to oružje i staviti ga pod međunarodni nadzor. Oni su samo 35% ispunili taj uvjet a to već dugo traje. To je dokaz da oni ne namjeravaju e, postići trajani i uvjerljiv prekid vatre. Istovremeno Rusija održava snage na istočnoj i sjevernoj granici Ukrajine i još je više opasna činjenica da je tu i 470 bojnih aviona i veliki broj e, helikoptera koji bi omogućili prodiranje na teritoriju Ukrajine. E, ruska vojna komponenta E, obuhvaća 41 tisuća vojnika u istočnoj Ukrajini. E, među njima je 6 tisuća e, redovnih ruskih vojnika. Govorimo o teritoriju Ukrajine. Sad govorim samo o istočnoj Ukrajine. Dalje ćemo govoriti o Krimu. Taj rus ta ruska vojna komponenta ima 600 borbenih tenkova, na ukrajinskom teritoriju mogu vam navesti niz europskih država i saveznika NATO pakta koji imaju manji broj tenkova u svojim redovitim e, oružanim snagama nego što imaju proruski ruski e, pobunjenici u istočnom dijelu Ukrajine. Nadalje, Rusija i dalje snabdjeva i hrani te paravojnike streljivom, logistikom i oružjem. Zašto? Moje je pitanje zašto. Dakle, naš je zaključak da je ruski strateški cilj isti preuzeti kontrolu nad cijelom Ukrajinom i stvoriti platformu za dalje razaranje sigurnosne situacije u cijeloj regiji e, još više ugrožavajući Europsku uniju, NATO i njihove saveznike i postupno vraćanje sovjetske geopolitičke strukture u regiji. Da bi to ponovo pokrenuli nakon Gruzije, Rusi su pripojili Krim. Pokušali su to predstaviti kao simboličan korak, kao vraćanje povijesne istine, kao izvršavanje volje lokalnog stanovništva, ali vojni i strateški ciljevi su bili sasvim drugi. Oni su trebali platformu gdje će e, E, jačati svoje vojne snage kako bi dalje ugrožavali regiju NATO, Europsku uniju i njihove saveznike. Kremlj smatra da je Krim iznimno važno geopolitičko područje sa velikim potencijalom za dalji razvoj vojnih snaga u regiji na ovo ćemo doći malo kasnije. Ovo su vrlo impresivne brojke. Dakle, oni žele spriječiti e, vraćanje Krima u Ukrajini, to je mali taktičnici, žele e, odvratiti e, NATO i Europsku uniju iz regije Crnog mora, žele kont e, kontrirati e, balističkim projektilima u e, Rumunjskoj i u širem području žele i dalje prodirati na srednji istok i osnažiti e, rusku mornaricu u Mediteranu. Zato im ne treba samo teritorij Krima, treba im za to veći teritorij, ali zato e, se utvrđuju na Krimu. Na Krimu sad imamo e, zajedničke snage Ruske federacije, to su redovne snage, to nisu neki E, neke izdvojene jedinice, njih ima 29 tisuća i ako pogledamo brojke na ekranu, kada je propao Sovjetski savez, snaga redovnih vojnih snaga na Krimu je iznosila 70 tisuća ljudi. E, kada je kad se situacija promijenila, bilo je 12.000 tisuća ruskih vojnika na Krimu. Sada nakon protuzakonitog e, pripajanja Krima imamo 29.000. tisuća, plan je 43 tisuća, siguran sam da to nije konačan plan. Dakle, oni žele vratiti snagu e, ruskih e, oružanih snaga na prijašnju razinu u Krimu. Dakle, njihova vojna prisutnost na Krimu ima za cilj e, oslabiti njihove neprijatelje koji su bili isti onda i sada, a to su NATO i cijeli zapadni svijet. Osim toga više od 600 borbenih tenkova, više od 150 streljačkih sustava ne vidite brojke pa eh, neću duljiti s tim koliko znam dobili ste to. Ovo je vrlo zanimljiva slika. Ovo je nedavno obnovljen eh, nedavno obnovljena komponenta obalne straže. 15 odvojenih e, brigada sa središtem u Sevastopolu. Što imaju? Imaju mobilne obalne e, raketne sustave e, sa kapacitetom od 320 kilometara a za kopnene ciljeve je daljina 400, domet 420 km. Vidite ovaj plavi e, krug na ekranu. E, dakle, tu sada ruski projektili lako mogu gađati kopnene ciljeve, a crvena linija pokazuje gdje lako mogu ciljati ciljeve na moru. Ako mi kažete da je ovo obrambena komponenta, ja ću to doista smatrati vrlo sumnjivim. Dakle, cilj je bio utvrditi se i osigurati sposobnosti za potencijalni napad na države na Crnom moru, sve one koje nisu saveznici Ruske federacije, zatim e, omogućiti i širenje vojnog kapaciteta dalje od Crnog mora i odvratiti e, SAD i saveznike NATO-a i uspostaviti potpuni nadzor nad Crnim morem. To je širi cilj, a manji cilj je pripremiti moguće vojno prodiranje na teritoriju Ukrajine s juga. Sa Krimskog poluotoka prodrijeti u kontinentalnu Ukrajinu ili izravnim putem preko kopna ili neizravno preko mora. A da bi to testirali, tu mogućnost, da bi testirali sposobnosti koncentriranih snaga na Krimu, da bi se to ostvarilo ako bi Kremlj donio takvu odluku, vodila se vježba Kavkaz 2016 u blizini ukrajinske granice. Jedan od ciljeva jedan od scenarija Važno je i ovu sliku pogledati prije nego što o tome govorimo. Riječ je o prevarama. Kremlj uvijek vara. Ova vježba Kavkaz 2016 je najavljena. Svi su znali da će se održati te vježbe. Ali pogledajte brojke. Što je najavljeno, koliko će vojnika sudjelovati, 12 tisuća, u stvarnosti ih je bilo stotinu tisuća. I tako dalje, i tako dalje. Prijavljena količina tenkova i oklopnih vozila nekoliko stotina, u stvarnosti 10 tisuća. pa možete i sami dalje čitati. Lako to možete vidjeti. Ono što je stvarno važno za Ukrajinu i zašto smo doista bili prestrašeni je sljedeće. Možda ste čuli da na teritoriju privremeno okupiranih e, dijelova Ukrajine Rusija ima dva vojna korpusa. To, su paravojske, to su plaćenici, ali to je u stvari strukturirana komponenta. Dakle, to je drugi vojni korpus, oni kažu južne vojne regije taj prvi i drugi korpus koji djeluje e, u Donjecku i Luhansku su sudjelovali u ovoj vježbi. A jedan od scenarija je bio napad marinaca na obalni teritorij neprijatelja. I to nas je stvarno, stvarno prestrašilo, jer ako imate komponentu od 30 tisuća vojnika na Krimu, a podržava ih e, komponenta od 41 tisuće na istočnim granicama Ukrajine, unutar same Ukrajine e, na teritoriju Donjecka i Luhanska e, sve skupa je to 70 tisuća vojnika i to je stvarna snaga koja je sposobna razmišljati o napadu. Mi smo sve spremni braniti, naravno, i pružiti otpor. Mi to promatramo, nastojimo to analizirati, podijeliti informacije i pripremiti se. Istovremeno, kao što sam vam rekao, ovo gomilanje vojne snage nije krajnji cilj. To je samo jedan od koraka ka višem cilju. Da se to zaustavi, svi mi moramo pritisnuti Rusku federaciju i njenu sadašnju vladu. Moramo nastaviti sve napore da bismo prisilili Kremlj da odustane od te agresivne politike i gomilanja vojne snage jer kao što sam već rekao e, cilj nije protiv Ukrajine. To je samo dio šire strategije koja je usmjerena protiv svih nas. Kako Ruse odbiti, to svi znamo, politički pritisak i sankcije i upravo zato su sankcije važne. Naravno, svi mi razumijemo da je rusko tržište vrlo atraktivno, da je atraktivna i ruska nafta i laki ruski novac, ali da li smo spremni za to prodati našu stabilnost i sigurnost i čitav sigurnosti sustav u kojem živimo već od e, kraja drugog svjetskog rata. Dakle, tu moramo naći odgovor na to pitanje. Hvala. Veleposlaniče, puno vam hvala na ovom izlaganju to je bio glas regije koji dijelim s vama. Kad govorimo o zajedničkoj percepciji ugroza, jako je važno biti svjestan činjenica i stoga ovaj sastanak čini se Gospodin Galer. Um, uh, hvala lijepa na izlaganju i hvala što ste nam dali ovaj pregled uh, situacije. Naše političko stalište mora ostati isto kao i do sada, moramo biti jedinstveni u pristupu prema ovoj agresiji koja je u tijeku i također moramo prenijeti poruku kroz postojeće e, kanale za dijalog. Ali kao što smo mogli vidjeti i u slučaju Sirije, gdje Rusija podržava Asadov režim i neprestano bombardira istočni dio Alepa, bez obzira što su tamo civili. Dakle, očito je da je Rusija odlučna ne uzimati u obzir ono što su rekli Sirici, dakle, i uopće vratiti se na politiku koja bi bila u skladu s međunarodnim pravom. A s obzirom na brojke koje su u stanju mobilizirati, u Siriji to ide dalje od obuke, tamo se uistinu do, do, događa bombardiranje i uistinu se koristi na oružanje. No, zanima me imate li možda neke procjene o tome koliko će oni dugo biti u stanju provoditi te operacije istodobno u Siriji i na Krimu i koliko dugo mogu e, opskrbljivati svoje posrednike na istoku Ukrajine oružjem. Mi kad smo bili tamo u sklopu delegacije pod odbora SEDE vidjeli smo te njihove vojarne i e, u Južnoj Oseti se također jednom godišnje održava obuka. Zanima me je li se to i nedavno održalo i imate li bilo kakve informacije o tome koliko je to uopće dugo moguće održati na ovaj način. Ono što me brine jest e, njihova duga nazočnost na nezakonito okupiranim teritorijima, te ovaj e, rat koji bjesni u Siriji. Zanima me kako procjenjujete situaciju u Ukrajini i Gruziji u tom kontekstu. Hvala. Hvala. Gospodin Marek Jurek. Hvala veleposlaniče. Predsjednik Porošenko je prije nekoliko mjeseci spomenuo provedbenu misiju, a zamisao je bila da države članice Europske unije provedu neke aktivnosti u Ukrajini. Naime, radilo se o provedbi sporazuma iz Minska. Bilo je rečeno također da će se provesti u dijelo sporazum o prekidu vatre i tako dalje, a bio je jedno vrijeme se govorilo i o nekim prijedlozima vezano s policijske snage. Zanima me kakva je bila reakcija na te prijedloge i razmatra li Ukrajina ozbiljno tu mogućnost. imam jedno pitanje upućeno za oba uvažena panelista. Vi ste spomenuli nekakve blic vježbe koje se provode paralelno sa redovnim vježbama. E, meni se čini da je to nešto novo, koliko mi je poznato. Mislim da je to jedan e, novi način obuke za mobilizaciju snaga u vrlo kratkom vremenskom roku. E, znate li možda kako je do toga došlo, do, do tih vježbi i je li bilo takvih primjera već ranije, dakle tog tipa mobilizacije? Ne vidim da se još netko javlja za riječ, možda u sljedećem krugu. Izvolite, molim vas da uzmete riječ. Evo, najprije će riječ uzeti veleposlanik, a nakon njega naša panelistica. Hvala. Ja ću nastojati govoriti kratko, a da vam ilustriram situaciju. Koliko dugo? Pa vidimo da su problemi već tu. Mi nikada nećemo saznati istinu. Oni će i dalje tvrditi da je sve u redu, ali već imamo neke objektivne signale. Oni su zamrznuli plaće i mirovine, počeli su koristiti rezervni fond. I službene procjene kažu da će do 2017. godine morati koristiti neki drugi fond, strateški fond, jer više neće imati sredstava u ovom prethodnom. Zašto to kažem? Zato što sam siguran u to da sadašnja ruska administracija neće ponoviti grešku posljednjeg čelnika Sovjetske unije. Oni se neće dovesti u situaciju da im ponestane novac, E, potreban za moguće fluktuacije. Dakle, mislim da će igrati na sigurno i ići će do određene granice. Gdje je postavljena ta granica, to je pitanje na koje je teško odgovoriti, no imamo neke naznake da se približavaju toj granici. Dakle, sankcije su dale rezultate. Oni već sada imaju premalo resursa. Već su u Gruziji, Prednjestrovlju, na Gornu Karabahu, u Siriji, Ukrajini na dva mjesta, dva žarišta. To zahtjeva velike kapacitete i ako, kako bi nastavili tu igru pokera sa zapadom, morat će se više ulagati u prezentaciju. Kao netko tko radi pri NATO savezu znam da vježbe skupo koštaju, dakle daju li rezultate, to je drugo pitanje, ali uistinu su skupe. I zato je e, važno da budemo solidarni. Meni se čini da je svrha ovoga vrlo evidentna. Dakle, ubrzavanje aktivnosti zapravo e, povećava psihološki pritisak na zapad, a krajnji cilj je da e, vas natjeraju da odustanete. Zašto? Zato što su e, sankcije dale rezultate, zato što funkcioniraju. Sjećate se od samoga početka su se vodile rasprave o tome dakle hoće li sankcije dati rezultate ili ne, no pokazalo se da je Evropska unija pametno reagirala. Dakle, to je zapravo bio jedan dobar način da se agresora prisili da se vrati na poštivanje načela međunarodnog prava. Dakle, da kako njihov cilj je bio da mi reagiramo agresijom. Međutim, ove ekonomske mjere su zapravo normalizirale situaciju i uistinu funkcioniraju već sada. Lako je objasniti lokalnom stanovništvu da imamo neprijatelje, moramo se boriti godinu, dvije ili tri. Što se tiče Krima, čuo sam zanimljive izjave iz Rusije. Neki su pitali što nam je uopće trebao Krim, gdje se to nalazi i zašto bismo sada da zadržimo taj teritorij trebali pristati da nam se zamrznu mirovine. Nikada tamo nismo bili niti imamo namjeru tamo otići. I to su, dakle, ljudi već počinju govoriti o tome, da kako oni pokušavaju e, utišati te glasove. No ponekad se i od malih podrstaja može nastati potres. Što se tiče prekida vatre i policijske misije EU, ja sam inače dobro shvatio poslanika jer e, imamo sličan, postoje neke sličnosti u našim jezicima, tako da sam gotovo sve razumio. Dakle, što se tiče policijske misije EU-a i što se tiče provedbe sporazuma iz Minska, rekao bih e, sljedeće. Još uvijek e, nije postignut dogovor oko e, razmještaja policijske misije EU-a, a kada je riječ o provedbi sporazuma iz Minska, to zahtjeva spremnost svih strana, premda Rusi poriču da su stranka u procesu iz Minska, iako je to svima evidentno da jesu. Njihovi e, oni koji se bore posredno za njih vrlo su kreativni i nastoje zapravo da čitav proces ode korak unazad. Možda ste čuli za najnoviju ideju, a to je da ako se održi prekid vatre tijekom sedam dana, da se pokuša ići u povlačenje snaga sa ukrajinske strane i strane ovih e, pobunjenika kako bi se stvorila jedna, jedan kvadrat od dva kilometra gdje ne bi bilo vojske ni naoružanja i gdje bi onda e, došli predstavnici OSS-a koji bi mogli vršiti nadzor. Mi smo se nadali da će od 15. rujna Krenuti to razdoblje od sedam dana, no nažalost još uvijek e, traje granatiranje, tako da još uvijek ne možemo krenuti u taj eksperiment. E, inače Rusi su se složili da se to krene, složili su se i pobunjenici i tako dalje. Dakle, to je bio inače prijedlog e, naših prijatelja iz formata iz Normandije, iz Europske unije. Mi se još uvijek nadamo da će se to dogoditi. E, to bi bio prvi znak neke mogućnosti da se počne provoditi politički dio sporazuma iz Minska. Mi želimo u to krenuti, ali da kako bez e, trajnog e, prekida vatre to nemoguće. Dakle, nemoguće čak održati izbore i to e, uz prisutnost međunarodnih promatrača. Za mene će zeleno svjetlo biti kada sigurnosne snage NATO saveza i ostalih dopuste svojim djelatnicima da dođu na istok Ukrajine. To će za mene biti zeleno svjetlo da se krene u izbore. A e, do tada nema nikakvog izgovora da se odgađa provedba političkog dijela sporazuma iz Minska. A što je sa ovim blic vježbama? Evo, s time ću završiti. Pa to su vježbe koje su prvi puta održane 2008. Da, tada su se redovno održavale. Kavkaz je najavljen, ali je to bila čista laž, umjesto 12.000 bilo je 100.000 i isto tako se e, vrlo često događaju te blic vježbe na istočnoj granici Ukrajine. E, o tome možete pročitati u međunarodnom tisku, tako da nema smisla da sada o tome govorim. Ali ono što je za nas važno jest ovaj slučaj Gruzije da se vidi kako su oni e, tada upotrijebili te blic vježbe i kako je njihovo iskustvo bilo. Da, ja ću nastojati dopuniti samo neke aspekte, e, posebno vezano uz blic vježbe. Što se tiče vojnih sposobnosti i političkih ciljeva e, Rusije, Možemo reći da je Rusija mnogo uložila modernizaciju svojih e, vojnih snaga u njihovu spremnost za, za borbu i isto tako u povezivanje e, vojnih e, postrojbi različitih različitog kalibra na operativnom, strateškom i borbenom nivou. Oni isto tako to vrlo često rade sa zemljama koji su im potencijalni saveznici. Zatim e, isto tako i sposobnost A2, e, AD, to im omogućuje brzo kretanje, to zahtjeva i resurse. No, e, kratkoročno gledano, Rusija je u stanju izdvojiti financijska sredstva za to, a s obzirom na trenutni politički i ekonomski sustav, teško bi bilo zamisliti da E, će se dugoročno ovo moći održati. Međutim, e, isto tako ne možemo očekivati da će u kratkom roku doživjeti slom. Tako da mi možemo čekati, ali ipak mislim da bismo trebali više aktivno djelovati. To znači osnaživanje otpornosti zemalja koje su njihova meta, bilo onih koji su u NATO savezu ili izvan njega, jer ima i nekih koji su već u NATO savezu i oni koji su tjesni partneri E, obje organizacije Dakle, e, otpornost znači jedan sveobuhvatni paket, dakle civilni aspekt kao što je izgradnja institucija i konsolidacija demokratskih procesa, gospodarski razvoj i rast i s druge strane otpornost sigurnosnog okruženja e, na prijetnju koja dolazi iz Rusije. Vjerujem da i kada je riječ o Gruziji, a i kada je riječ o Ukrajini, još više, s obzirom na trajanje vojnih operacija, možemo reći da je Ukrajina preživjela kao suverena država i nastavlja preobrazbu zato što se Ukrajinci, što Ukrajinci pružaju otpor ruskim vojnim snagama. Nitko u Rusiji nije u to vjerovao, bez obzira na e, tu konsolidaciju na dobrovoljnoj osnovi te snage, e, dakle, oružnih, oružane snage su se razvile. Dakle, oni su imali ključnu ulogu u tome. Ukrajina je uspjela pružiti otpor. Mi smo imali e, kraće razdoblje okupacije, ali smo isto tako pružili otpor na način da smo omogućili međunarodni angažman, što je omogućilo da se e, da se ne naruši suverenitet Gruzije. Mi još uvijek imamo 20% teritorija koje je pod okupacijom. Na našem tlu imamo 10.000 tisuća e, vojnika, e, a mi smo vrlo mala zemlja, isto tako imamo i vojne baze u Abhaziji i u Južnoj Osetiji. Dakle, to je zapravo velika koncentracija vojnika i e, vojne opreme te infrastrukture. Istovremeno naša je zemlja preživjela zato e, što smo se borili e, za neovisnost, za neovisnost svoje zemlje. Dakle, i u civilnom smislu e, nismo dopustili da postanemo taoci okupacije. Isto tako smo radili na razvijanju svojih obrambenih sposobnosti. Dakle, mi smo isto tako transformirali naše državne institucije, osnažili gospodarstvo, isto tako smo omogućili pomoću CFTA e, da se da se naši građani sjećaju kao evropljani, da se uključimo u te europske procese. I također smo radili na obrambenim e, kapacitetima naše zemlje, na institucionalnoj razini. i To je ključno za e, preživljavanje dakle Gruzije, ali isto tako i evropske sigurnosti. I mi isto tako moramo biti svjesni da se, da se situacija zapravo pogoršava. E, Rusija se osjeća sigurnom i misle da oni mogu održati ovu situaciju. Ja se s time ne slažem, ali mislim da su oni agresivniji nego što, bi se to mogli priuštiti. Mi moramo e, jačati svoj otpor, moramo isto tako provoditi uspješne reforme i raditi na razvoju gospodarstva, ali isto tako i sigurnosne infrastrukture. Naše iskustvo u Gruziji pokazalo da je iznimno teško, ali ne i nemoguće graditi demokratske procese kad vam netko prijeti puškom. Ne moramo biti pesimisti, a ne moramo biti ni pretjerano pretjerani entuzijasti kako bismo preživjeli, no E, pitanje je ne koliko će Rusija dugo izdržati, nego što trebamo poduzeti kako bi, kako ne bismo kako bismo zapravo mogli pružati otpor za to vrijeme i kako bismo gradili svoju otpornost s obzirom na prijetnje koje dolaze iz Rusije. Što se tiče okupiranih područja i e, aktivnosti koje Rusija provodi na terenu. Dakle, oni nam stalno s time pokušavaju prijetiti. Oni žele da okupacija bude sastavni dio njihove vojne infrastrukture u smislu e, sposobnosti A2AD isto tako e, žele imati e, političku prevlast nad demokratski izabranim vlastima u Ukrajini i Gruziji kako mi ne bismo mogli donijeti vlastitu odluku o tome u kojem smjeru će se razvijati naša zemlja, u kojem krugu zemalja želimo djelovati i kako će naš narod moći uživati svoje suvereno pravo kako bismo mi e, bili demokratske zemlje koje imaju tržišno gospodarstvo. To vrijedi na mikro i na makro razini za naše zemlje. Zatim ove blic vježbe su ključne za, eh, dakle, ono što je za njih ključno jest eh, su te redovne vježbe koje eh, su vrlo širokog opsega, obuhvaćaju čitavu vojnu infrastrukturu. To je dobar način da provjere mogu li provoditi vojne operacije različitog kalibra, a ove ovaj blit snage omogućuju da imaju e, spremne snage. Kako do toga došlo? Ja nisam inače stručnjak za vojna pitanja, nego sam e, pravnica, ali sjećam se e, iz onoga što sam istraživala još u vrijeme, da su to koristili još za vrijeme Sovjetskog saveza. Dakle, u vrijeme Sovjetskog saveza postale su blic vježbe i to je bio sastavni dio vojne obuke za mogućnost brzog reagiranja. Dakle, oni to zapravo sada ponavljaju na jedan vrlo sustavan način. Osim toga, ova vježba na Kavkazu 2016. je bila vrlo širokog opsega, dakle to je upravo, to se upravo dogodilo u rujnu. Oni su prije, nekoliko mjeseci prije toga imali blic vježbe koje su tome prethodile Inače, e, njihova vojna infrastruktura se mijenja i u strukturnom smislu. Formiraju se različite platforme unutar vojnih postrojbi. Ono što je njima važno jest da e, oni moraju biti spremni kada god e, se pojavi potreba. Dakle, da za dva tjedna ruski politički režim donese odluku, a ne vežu ih neke, e, neki demokratski procesi koji bi ih mogli zakočiti, jer znamo da zapravo odluku donosi jedan čovjek. Dakle, ako se donese odluka o aktiviranju tih e, vojnih postrojbi, one će za to biti spremne. Dakle, ne možemo ovdje govoriti samo o blefiranju. On želi da se stvori imidž zapada koji okljeva reagirati čak i u egzistencijalno važnim situacijama koje ugrožavaju sigurnost zapada nažalost e, mi još uvijek nemamo e, tu percepciju da smo mi sastavni dio tih egzistencijalno bitnih pitanja. Međutim, čak i zemlje koje su u NATO savezu su meta ruskih, ruskog djelovanja. I zapravo kada Rusija govori o multipolarnom svijetu i o multi, e, multilateralnoj strukturi, to nije točno. Oni imaju svoje interese i ne dopuštaju da se itko u njih miješa. Ako je to svijet koji bi nama bio prihvatljiv, onda mislim da trebamo više pozornosti posvetiti Aziji jer bi e, e, Rusija na temelju ovog obrazca mogla nešto poduzeti čak i u području e, Južno-Kineskog mora. Bez obzira koliko je velika Rusija. Ona je iznimno bitna za globalnu sigurnosnu arhitekturu i zapravo to bi, ako se stvari ne riješe sada, u smislu očuvanja međunarodnog poretka, moram reći, budući da sam se bavim međunarodnim pravom, da e, se dakle mora poštivati i obvezujuće i neobvezujuće međunarodno pravo i to je zapravo osnova za očuvanje mira nakon drugog svjetskog rata i to je nešto za što se vrijedi boriti, mi e, na to tako gledamo i to vrijedi za Ukrajinu i za Gruziju. Hvala vam na ovom vrlo strastvenom odgovoru, a i sasvim ste u pravu. Htjela bih e, zahvaliti našim panelistima. Dakle, predsjednici i veleposlaniku na njihovim e, iscrpnim izlaganjima. S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, zaključit ću ovu točku dnevnog reda i samo ću dodati još jednu rečenicu. Vi ste sada ovdje zato što smo mi uvjereni u to da je vaš opstanak preduvjet za naš opstanak. Tako da mi shvaćamo vašu zabrinutost eh, glede sigurnosti i upravo zato eh, smo ovdje, upravo zato ste vi ovdje i mi smo nazočni u vašoj zemlji i nastavit ćemo raditi na tome. Hvala. Dopustite mi da samo pozdravim naše paneliste i onda imamo još jednu eh, posljednju napomenu. Hvala. <laughs> Okay. Any other business? Imamo li nešto po točkom razno? Meni se čini da je ovo bio zaista sveobuhvatan sastanak. Hvala vam svima na sudjelovanju. Želim vas e, podsjetiti da će se naš e, sljedeći dvodnevni sastanak e, održati 12. i 13. listopada. Hvala na današnjem prisustvu. Doviđenja.